sljedeće točke ususred boljem reguliranje jedinstvenog tržišta gospođa Van Bosuit ima četiri minute. Dragi kolege, Evo, drago mi je što danas napokon mogu predstaviti ovo izvješće o e, boljem reguliranju jedinstvenog tržišta. Dakle, to je bio postupak širokih rasprava i ono jedino što možemo danas reći, a to je da se Europa nalazi u e, velikoj oluji. Tu znači kriza sa eurom, Brexit, Grexit, kriza e, sa migrantima, izbjeglicama i tako dalje, znači Panama dokumenti od prošlog tjedna. U svakom slučaju, E, sada je došlo vrijeme da okončamo samo govoriti e, o nekim stvarima, sada moramo i raditi na tome da stvorimo zaista jedinstvenu Europu za sve. Dakle, ja ću vam odgovoriti na, e, na način da Europa zaista ima tu odgovornost da opravda svoje postojanje. Samo ako Europa može dokazati da uistinu nešto i čini, onda će građani vidjeti njezinu dodanu vrijednost. Također moramo ukazati i na podijeljenu odgovornost europskih institucija. E, kada govorimo o tom načelu subsidijarnosti e, i o odlučivanja kada moramo, a kada ne donositi odluke na europskoj razini i kada ćemo odlučiti gdje je bolje intervenirati ovako ili onako, znači revizijom starilo donošenjem novih regulativa. Ono što je bitno, a to je da naše usvojene mjere budu jednostavne i lake za primjenu. I to je početna točka ovog ovog izvješća. jedinstveno tržište je onaj osnovni stup za europsku suradnju. Vrlo je bitno da e, naši propisi koje ovdje usvajamo da zaista budu i provedeni u državama članicama. Na taj način ćemo moći iskoristiti sve one benefite jedinstvenog tržišta, moći ćemo se suočiti sa izazovima jedinstvenog digitalnog tržišta. Da bi to bilo omogućeno, europske institucije moraju pokazati da su odlučne, da su rezolutne. U protivnom, napori za izradu boljeg zakonodavstva najlazit će na prepreke kako bismo mogli provoditi zakone na jednostavan i učinkovit način, ono što trebamo napraviti, a to je stalno procjenjivati i ocjenjivati te ciljeve i postižu li se oni donesenim mjerama. Evo, to je upravo tema ove, e, ove uredbe o reguliranju jedinstvenog tržišta. Moramo osigurati pogodnu zakonodavnu klimu kako bismo potaknuli zapošljavanje u europskim tvrtkama. Jedinstveno tržište e, mora biti takvo koje neće frustrirati već motivirati proizvodnju i trgovinu. Usudimo se biti kritični usudimo se postavljati pitanja bez tabua, jer jedino na taj način možemo imati jedinstveno, snažno i dinamično tržište koje će omogućiti dugoročni rast u Europi i dobrobit svih europskih građana. To je ono što sam pokušao napraviti u ovom izvješću i nadam se da mogu dobiti vašu potporu sutra na glasovanju. Hvala lijepa. Sada dolazimo do Catch the Eye. Ana Kovaca Bild ima jednu minutu, izvolite. Hvala. Hvala. Excellent izvjestelju na izvrsnom izvješću jer e, bolje uredbe pokazuju da će imati bolje jedinstveno tržište. E, to znači da moramo smanjiti birokraciju i administraciju. Pravila jedinstvenog tržišta moraju biti jednostavno, proporcionalna i mogu se morati primjenjivati u realnom gospodarstvu. Moramo imati kvalitetne procjene učinka i moramo imati odgovarajuće i e, instrumente koje će biti pristupačni svim građanima. Dijalog sa dionicima zaista je ključan, a moramo također izbjegavati dodavanja i e, moramo građanima omogućiti da mogu primjenjivati pravila jedinstvenog tržišta. Čudi me da se e, situacija sada ovakva jer nam je potrebno učinkovito jedinstveno tržište koje će biti liše našim građanima. Potrebno nam je provedba, a ne ideološka sukobljavanja. Kao što je ispravno rekao povjerenik Timmermans, moramo biti veliki kad se radi o velikim stvarima, a mali kad se radi o malim stvarima. Hvala. Hvala lijepa. A sada Tibor Zanjina i jednu minutu. Hvala lijepa. Jedinstveno tržište je zaista vrlo važno, e, naročito kada se govori o poštivanju norme i pravila vezano za potrošače. Potrošači ipak točno znaju kakve instrumente imaju na raspolaganju kako bi provodili svoja prava. Zato treba obavijestiti na vrijeme sve potrošače i internetne skupine. I moram se zajamčiti da se ažurira i upravila na jedinstvenom tržištu. Moramo slijediti tehnološke inovacije kako bismo stvorili jedinstveno digitalno tržište. Naglašavam da ono što je zaista bitno jeste da e, građani e, mogu e, E, odmah shvatiti o kakvom se proizvodu radi i e, dobivati sve informacije. Hvala lijepa. Vicky Ford ima jednu minutu. Izvolite. Jedinstveno tržište trebalo bi olakšati situaciju u 28 država članica s 500 milijuna e, potrošača ono nije tu da stvori dodatne troškove, već da pomogne našem gospodarstvu da stvori nova radna mjesta i gospodarski rast. U ovom izvješću se kaže da moramo stvoriti nova pravila samo kada to može omogućiti gospodarski rast e, i pravila moraju biti jednostavna. Naročito mala i srednja poduzeća trebaju imati lakši posao i e, mi moramo koristiti naše ovlasti da bismo blokirali one zakone koje nisu dobro došle. Drago nam je jako da će svi kolege podržati to izvješće i da ćemo ga svi izglasati sutra na plenoj sjednici. Hvala Nikola Kaputo na jednu minutu. Ova tema jedinstvenog tržišta je temeljni instrument za poticanje gospodarskog rasta i zapošljavanja i također podnosi izazov e, za učinkovitost e, naših propisa koje ne možemo odgađati. Također moraju ostvariti rezultate u kontekstu konkurentnosti naših tvrtki kako bi se poboljšala također i regulativa vezana u jedinstveno tržište i povećala, povećala povjerenje naših potrošača. E, time ćemo opravdati dodanu vrijednost Europske unije i time će ćemo osigurati i dovršenje digitalnog jedinstvenog tržišta, ali se ne smije zanemariti niti problem nedostataka e, faktora koji dovode do problema u provedbi određenih e, zakona i koji otežavaju dovršavanje jedinstvenog tržišta. Svaki zakonodavni postupak mora biti e, proveden i ne smijemo pritom zanemariti temeljna prava. Moramo također ostvariti ciljeve transparentnosti, koherentnosti i jednostavnosti lieber herr lampe imamo jednu malu crvenu lampicu ona se upali kada govornik tako brzo govori da prevodioci to ne mogu slijediti e, crvena lampica stalno gori molim vas kolege i kolegice da govorite malo sporije sada čava šogot ima jednu minutu Slažem se e, sa izvještajem o tome kako treba izgledati dobro regulirano e, tržište. Ne trebamo imati previše propisa, ali moramo biti i e, ambiciozni, moramo zaštiti i okoliš i potrošače moramo spoznati e, važnost bolje implementacije i provođenja postojećih propisa, a ne stvarati nove propise prije no što smo testirali stare. E, moramo imati okoliš u kojem e, ćemo poticati konkurentnost. Ne smijemo zaostajati za drugim gospodarstvima. Moramo stvoriti okoliš za jaki razvoj poduzeća Moramo osigurati dugoročni rast Europske unije za korist svih naših sugrađana. Hvala. Hvala lijepa. Sada zadnji govornik je gospođa Ruža Tomašić. Jednu minutu ima, izvolite. Jedinstveno tržište predstavlja najveću korist od europskih integracija za sve države članice danas je sasvim normalno da svi sa svima trgujemo i prepoznajemo prekogranične poslovne prilike te u njih ulažemo. dok je tako nema straha za europu. da bismo i u budućnosti nastavili prosperirati od jedinstvenog tržišta moramo ga proširiti na sve vrste usluga i zaštititi od loših praksa i prekomjerne regulacije. manjkavi i bespotrebni zakoni i propisi s jedne te spora i loša provedba kvalitetne regulacije s druge strane najviše štete malim i srednjim poduzećima koja zapošljavaju više od eighty radnika u privatnom sektoru. ne želimo li u budućnosti ozbiljno ugroziti socioekonomsku sliku europe bolja regulacija jedinstvenog tržišta koja će smanjiti administrativni teret i pružiti više prilika malim i srednjim poduzećima mora nam biti apsolutni prioritet. hvala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 E, stvoreni su e, nova radna mjesta, omogućen rast gospodarstva. E, prošle godine je komisija predstavila dvije inicijative s ciljem da imamo bolju regulativu i bolju strategiju tržišta. Prošlog svibnja smo predložili jedan paket za cijeli ciklus od predlaganja do usvajanja do provedbe zakona. Paket će nam pomoći da osiguramo da zakoni rješavaju stvarne probleme građane. Od sada evropski zakoni se moraju usvajati na bazi boljih dokaza i boljeg ocjenjivanja učinka. To će nam pomoći da zadobijemo opet povjerenje naših sugrađana E, međuinstitucionalni sporazum e, e, između parlamenta, komisije i vijeća nam daje jaki okvir i novu obvezu koja će pomoći boljem donošenju i reguliranju jedinstvenog tržišta. Moramo osigurati učinkovitost i provođenje e, propisa e, koje ne kasni. E, refit može biti jedan primjer ovoga o čemu raspravljamo. Refit će također igrati središnju ulogu u pojednostavljivanju postojećeg zakonodavstva i smanjivanju administrativnog opterećenja naročito za mikropoduzeća i mala i srednja poduzeća. E, to ćemo raditi, a da ne oslabimo naše e, socijalne e, ciljeve, ciljeve za okoliš. Strategija za jedinstveno tržište usvojena u listopadu ima ciljeva stvaranja novih mogućnosti za građane i poduzeća poticanje e, modernizacije i inovacija i e, osiguranje e, praktičnih rezultata. Na nekim područjima trebamo nove inicijative kao na primjer putovnice za usluge na nekim područjima E, moramo se boriti protiv diskriminacije na osnovi e, nacionalnosti ili nekih drugih elemenata ali nije dovoljno da imamo nove inicijative moramo osigurati učinkovitu provedbu postojećih zakona moramo imati bolje zakonodavstvo koje ćemo ocjenjivati e, Također treba osigurati da se postojeći propisi pravilno provode e, od strane država članica. E, moramo razviti kulturu poštivanja propisa. Moramo poticati partnerstvo sa državama članicama kroz e, godišnje izvještaje o poštivanju i sukladnosti gospodine predsjedniče, e, e, uvaženi zastupnici, imamo iste ciljeve, istu viziju onoga što želimo postići. Želimo poboljšati jedinstveno tržište. E, moramo surađivati parlament, komisija i vijeće. Onda ćemo postići naše ciljeve. Hvala lijepa gospođo povjerenice.